E, e, ovime smo zaključili ovu temu. Imam nekoliko najava. Za početak bih želio obavijestiti ovaj dom da slijedom pravila 2264 nije bilo prijedloga za glasovanje o ispravcima grešaka kao što je najavljeno jučer poslijepodne u pet sati, tako da se smatra da su ispravci usvojeni. Druga stvar koju želim reći tiče se